Prelazimo na komisijin radni program e, do 2020. godine. Neće biti plavih kartona i neće biti e, spontanog javljanja za riječ. Imamo 40 minuta na raspolaganju za ovaj dio. Imamo ovdje predsjedništvo i gospodin Šefković će se javiti za riječ. No ja bih e, vam rekao da se držite svojeg vremena, nemojte biti predugi jer imamo na rasporedu dodjelu Saharov nagrade. Imamo e, sada ovdje Šefkovića, izvolite imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege zastupnici. Veliko mi je zadovoljstvo što vam mogu predstaviti radni program Komisije za 2014. Taj radni program je kombinacija intenzivnog političkog dijaloga između naših dviju institucija na temelju rasprave o stanju Unije, rasprave konferencije predsjednika i konferencije predsjednika odbora, rezolucija parlamenta kao i rasprave na razini odbora u vidu strukturnog dijaloga. Politički dijalog pomaže u stvaranju pravog konsensusa oko ključnih političkih prioriteta, to znači da kako ulazimo u razdoblje institucionalne tranzicije i izbora, građani će moći vidjeti da uistinu postoji osjećaj o smjeru u Europskoj uniji, osjećaj o svrsi kao što je dovršavanje bankarske unije, kao ispunjavanje rezultata u području gospodarskog rasta i zapošljavanja. Ovdje se naglašava odlučnost komisije da se intenzivno nastavi sa radom na reformama koje smo započeli u proteklih pet godina. Osim toga imamo određeni broj inicijativa. Komisija je stavila naglasak na dovršavanje zakonodavnih prijedloga koji su već u procesu. Računamo na snažnu potporu parlamenta u tome. Pozivamo države članice da provedu ono što je dogovoreno bez odgode. To je posebno bitno kada je riječ o višegodišnjem financijskom okviru parlament je odigrao ključnu ulogu u postizanju dogovora o proračunu Europske unije koji može slušati kao katalizator za reforme, ulaganja i potporu zajednicama diljem Europe i toplo pozdravljam pozitivno glasovanje eh, o MFF-u jučer. Sada moramo osigurati da programi koji se financiraju iz MFF-a se počnu e, provoditi kako bi se pronašlo rješenje za građane koji su pogođeni krizom. Dame i gospodo, mi smo u teškim okolnostima teško radili kako bismo ostvarili gospodarski oporavak i povratili povjerenje građana i tržišta. Danas vidimo pozitivne naznake, ali ne možemo stati s reformama. Moramo nastaviti dalje zajedno. Komisija je pokrenula Europski semestar 2014. godine prošli tjedan to sada već provodimo neko vrijeme i osnažili smo socijalnu dimenziju. Po prvi puta ove godine komisija je izradila ocjenu nacionalnih proračuna koje su objavljene prošli petak. Nastavlja se raditi na produbljivanju ekonomske i monetarne unije uz punu demokratsku kontrolu. Usvajanje jedinstvenog nadzornog mehanizma mijenja bankarski sustav, a mora biti popraćen jedinstvenim sanacijskim mehanizmom kao i E, mehanizmom za sanaciju banaka kao i nekim drugim mehanizmima do kraja ovog parlamentarnog saziva. Moramo se usredotočiti na to kako Europska unija može pomoći onima za koje gospodarski oporavak još uvijek nije stvarnost nego nešto što se može dogoditi u dalekoj budućnosti. Potpora mladim nezaposlenim ljudima je prioritet za nas. Moramo nastaviti vršiti pritisak na države članice da provode garanciju za mlade i da koriste, koriste sredstva iz europskih fondova da pomognu mladim ljudima. Šest država članica već imaju provedbene planove za garanciju za mlade i radimo sa preostalim državama članicama kako bi i oni do kraja godine imali takve planove a to sve da bismo se pobrinuli da 6 milijardi eura iz inicijative za e, zapošljavanje mladih mogu biti utrošeni na odgovarajući mladih. Kada je riječ o e, umrežavanju službi za zapošljavanje, E, to je također prioritet kao i pristup kreditiranju. Dogovorili smo neke promjene e, u kohezijskom fondu što će omogućiti e, nove financijske instrumente za mala i srednja poduzeća. Komisija će isto tako raditi na zelenoj knjizi za financiranje gospodarstva sa novom inicijativom u 2014. godini. Ekonomski oporavak još uvijek je slab i moramo eksploatirati puni potencijal jedinstvenog tržišta u e, trgovinskim pitanjima i pojačati konkurentnost u svim sektorima. Europskom gospodarstvu treba suvremena industrijska baza i jednostavni propisi. Ovaj parlament je stavio naglasak na prijedloge u dva akta o jedinstvenom tržištu i usvojio je propise u području kao što su elektronički potpisi i promjena bankovnih računa što će imati e, direktni e, ekonomski utjecaj na jedinstveno digitalno tržište, a to će isto tako direktno osjetiti građani. Energetika je isto tako e, važno pitanje za velik broj europskih građana, zato moramo nastaviti raditi na tome da imamo stvarno jedinstveno tržište u energetici. Moramo gledati i dugoročno kada je riječ o ulaganju u proizvodnju energije. Jedan od razloga za to je da će Europska komisija početi e, razmišljati o energetskoj politici i politici ublažavanja klimatskih promjena nakon 2020. Dame i gospodo, sada je sva naša pažnja usmjerena na gospodarstvo. Međutim, moramo isto tako voditi računa o slobodi. E, kako bismo ostvarili gospodarski rast i zapošljavanje, moramo raditi na širenju slobode naših građana. Europska unija isto tako mora zaštititi građane, prilagođavajući se novim izazovima i prijetnjama. Konkretne aktivnosti u predstojećim mjesecima kod dovršavanja e, okvira za zaštitu podataka omogućit će građanima i poduzećima da e, uživaju svoja prava u punoj slobodi. Komisija će isto tako raditi na e, vladavini prava kao i raspravi o budućnosti. Zaboraviti i naš zajednički cilj da se zaključi rasprava o statutu i financiranju europskih političkih stranaka pravovremeno prije sljedećih izbora. 2014. godine komisija će nastaviti braniti europske vrijednosti i interese diljem svijeta. Da bismo pokazali, e, na taj način će pokazati da je pozitivna snaga u svijetu. Kroz e, humanitarnu pomoć koja je usmjerena najpotrebitijima kroz politiku proširenja i politiku prema susjednim zemljama to će omogućiti Europskoj da postane sidro za mirni razvoj u regiji i izvan nje. Uvaženi kolege zastupnici, ovo je trenutak da usmjerimo sve svoje napore kako bismo iskoristili e, mandat do kraja. Moramo zaključiti zakonodavne prijedloge i moramo osigurati glatko e, počinjanje provedbe programa iz MFF-a. Od početka je komisija surađivala sa parlamentom, imali smo zajedničke ciljeve i zajednički osjećaj za e, opće dobro. Moramo to činiti do kraja ovog parlamentarnog saziva i učiniti sve što možemo kako bismo pokazali građanima što Europska unija može učiniti Europsku uniju koja je snažnija, jedinstvenija, otvorenija prema svijetu. Hvala vam na pozornosti i radujem se predstojećoj raspravi. Hvala lijepa, potpredsjedniče. Sada ćemo nastaviti s raspravom i sada će nam nešto reći predsjednici različitih klubova, dakle za EPP, gospodin Sajer. Hvala vam lijepa, predsjedniče i dragi kolege. Što se tiče pro, programa rada komisije za 2014. To jako je važno da poštuje e, načela koje je spomenuo i povjerenik. A to je prije svega činjenica da bismo se trebali usredotočiti na prioritete. Što se tiče našeg kluba, europskih demokršćana, Ovi su prioriteti prije svega primjerice industrializacija, stvaranje radnih novih, novih radnih mjesta i također smatramo da je jako važno eh, pozabaviti se nezaposlenošću mladih, razvojem malog i srednjeg poduzetništva te stvaranjem svih onih nužnih eh, preduvjeta za eurozonu. Sve te elemente moramo testirati, ispitivati neprestano, zato što moramo znati da europska aktivnost je dodana vrijednost onoj nacionalnom djelovanju. Europski građani ne bi trebali imati osjećaj da Europska unija intervenira u neka lokalna rješenja, odnosno tamo gdje bi trebalo doći do lokalnih rješenja. Europski građani bi trebali imati osjećaj da Europska unija potpomaže nacionalnom djelovanju i pomaže im da nađe potrebna rješenja. Dakle, ovaj test dodane vrijednosti treba svaki puta ponovno obaviti. Također je još nešto jako važno. Moramo omogućiti državama članicama da pronađu same najbolje rješenja. Zato što kada se nađemo u krizi, tada možda ne treba koristiti rješenja koje su možda već nekoliko puta iskušena, ali nisu bila uspješna. Dakle, to, je, to vrijedi i za uredbe i za svaku vrstu djelovanja. U tom slučaju treba pomoći Europskom parlamentu zato što i iz toga možemo donositi neke zaključke. Dakle, ukupno nije dobro previše regulirati, međutim također nije dobro niti ne pomagati u slučajevima kada lokalna rješenja ne djeluju. Dakle, kada, se, e, kada je riječ o primjeni ovog radnog programa komisije, moramo posebnu pažnju posvetiti činjenici da je ovo godina u kojoj komisija, vijeće i Europski parlament moraju dokazati da dodana vrijednost koja dolazi sa djelovanja sa europske razine je nešto što je apsolutno nužno i ako toga nema u tom slučaju bi moglo imati štetne posljedice. Hvala lijepa gospodine Sajer. A sada e, grupa SD, gospodin Guerrero, dvije minute. Hvala lijepa. I ja bih htio nešto reći, odnosno pridružiti se onome što je već rečeno. Da, moramo biti učinkoviti, moramo pokazati europskim građanima e, da smo u stanju odgovoriti na sve njihove potrebe. Moja, moj klub ne želi da komisija e, dobije onaj sindrom kraja sezone, kraja godine i da e, bi, i mislimo da bi se trebali, e, da bi trebali misliti na nasljeđe, a ne na one poteškoće kojima smo se susretali. I mislim da moramo prioritete okrenuti prema rastu, stvaranju novih radnih mjesta, kvalitetu tih radnih mjesta, zaštite prava radnika za sve radnike a pogotovo za one koji su raseljeni unutar Europske unije. Oni se trenutno suočavaju s različitim rizicima u različitim državama članicama. I također bismo trebali se boriti protiv nezaposlenosti, protiv nezaposlenosti mladih. Um, u šest država članicama taj, je postotak veći od 30, u dvije je veći od 50%, dakle nezaposlenih među mladima samo šest država prihvatilo je, odnosno usvojilo je schemu jamstva za zapošljavanje mladih i zbog toga mislim da bismo trebali e, inzistirati na tome da se to što više prihvati kako bi se te razlike između različitih teritorija i regija smanjile. E, makroekonomska uvjetovanost e, nameće sankcije onim državama koje najviše trebaju sredstva i mislim da je to jedna loša odluka jer ide protiv onoga što nama svima treba e, smanjenje e, sredstava u socijalnom fondu u doba velike krize je također e, korak u krivom smjeru. Samo ako uspijemo dobiti 25% od ukupnih sredstava fondova, uspjet ćemo održati postojeću socijalnu politiku umjesto da smanjujemo sredstva u fondu jer nas još uvijek čeka socijalna kriza kakvu do sada još nismo doživjeli. Hvala lijepa. Sada eh, od strane eh, kluba ALDE, Andrew Duff. Gospodine predsjedavajući, klub zastupnika liberala pozdravlja ovako eh, ambiciozan program i striktne prioritete koje treba dovršiti do kraja njihovog mandata. Općenito govoreći, postupak za e, sastavljanje radnog programa komisije dobro funkcionira između komisije i parlamenta. Ono što međutim još uvijek treba e, dodati jest odnosno ono što nam je još nedostajalo jest sudjelovanja vijeća ministara u sastavljanju zajedničkog radničkog programa za sve institucije. Umjesto toga imamo ovaj e, stil predsjedništva trojke, e, rotirajućeg predsjedavanja. Dakle, imamo e, sustav koji je nesustavan i nekoherentan. Došlo je konačno vrijeme da se po, poboljša e, legislativni rad Unije. Europsko vijeće bi trebalo napokon shvatiti koji je pravi smjer i na dobar način upravljati radom vijeća. Nadam se u istinu da će novi saziv parlamenta i nova, nova komisija nastojati osigurati da vijeće bude uključeno u oblikovanje budućih radnih programa. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, Andrew. A sada iz kluba zastupnika Zelnih jedna minuta, gospodin Žadu. Hvala gospodine predsjedavajući, potpredsjedniče komisije, uvaženi kolege. Pregovori o sporazumu slobodne trgovine sa SAD-om će biti važan element u radnom programu komisije. Kao što svi znate, sada se pregovara o javnim uslugama, zaštiti potrošača, pravi investitora, e, genetski modificiranih organizma, govedinom sa hormonima i tako dalje. Međutim, e, ti pregovori se vode na netransparentan način u odnosu na europske građane. Spomenuli ste demokraciju, zajednicu vrijednosti. Na koji način je stav komisije i vijeća koji brani europskim građanima da imaju pristup mandatu za pregovore, na koji način to može osnažiti demokratske procese, to zapravo jača percepciju kod europskih građana da Evropska unija služi interesima multinacionalnih kompanija i to na štetu interesa građana. Klub zastupnika zelenih vas pita, e, dakle mi želimo transparentne pregovore koji će omogućiti europskim građanima da saznaju na koji način vodite pregovore o nekim važnim pitanjima za e, naša društva. Hvala lijepa, gospodine Žado. A sada e, u ime Europskih konzervativaca i reformista, gospodin Čimanski. Dame i gospodo, prvi i osnovni zadatak svake Europske komisije jest revizija europskog zakonodavstva iz točke e, gledišta konkurentnosti. Europska unija danas je također odgovorna i za smanjenje gospodarske aktivnosti svih europljana. Moramo e, smanjiti administrativno birokratsko opterećenje za malo i srednje poduzetništvo. Činjenica je da ćemo na taj način osloboditi tržište usluga i digitalno tržište donijet će nam veliku korist. Trebaju nam nove, novi propisi, međutim njih sve treba dobro provjeriti kao što je britanska vlada i šest drugih vlada predložila. Dakle, treba ih provjeriti e, u smislu učinka koje će imati na konkurentnost. Ne trebaju nam previše propisa, ali treba nam jedna predvidljivost za ulagače, pogotovo u kontekstu ugovora o slobodnoj trgovini sa SAD-om. Zajedničko tržište je danas jedini instrument za borbu protiv krize kojega imamo i zato ga trebamo primjenjivati u stvarnosti. Hvala. A sada um, u ime Kluba zastupnika Europa Slobode i Demokracije, jedna i pol minuta, gospodin Paksas. Gospodine predsjedavajući, poštovani kolege, sljedeće godine Europska unija će se suočiti sa mnogim problemima a ključna će biti e, obnova pametnog i održivog rasta te smanjenje nezaposlenosti. Ja podržavam komi e, prijedlog komisije e, da naš glavni prioritet mora biti gospodarski rast i stvaranje novih radnih mjesta, pogotovo u smislu borbe protiv nezaposlenosti mladih i lakšeg pristupa financiranju. Međutim, ja predlažem da bismo trebali biti konkretniji u našem djelovanju. Dakle, kako to mislim? Danas e, Europa primjerice pokušava regulirati veličinu krastavaca, banana, jaja i slično. Europska unija bi trebala odlučiti koje bi, također koja bi to trebala biti minimalna plaća koja bi se garantirala svim europskim građanima. Možemo mi na sav glas vikati o potrebi ojačanja e, zajedničkog tržišta, međutim zajedničko tržište nikada neće biti dovoljno snažno ako gotovo jedna petina europljana živi ispod granice siromaštva. Vjerujem da bi komisija trebala iznaći nove načine i mogućnosti da promiče zapošljavanje mladih u državama članicama. U tu svrhu mogli bismo poticati za e, poslodavce ili pak smanjiti e, porezno opterećenje ili e, primjerice na pola rezati porezno opterećenje za one koje zapošljavaju mlade do 30 godina starosti. Hvala lijepa, gospodine Paksis. I sada posljednji govornik koji će sudjelovati u ovoj raspravi sa strane neovisnih članova, gospodin Borgezio. Hvala lijepa. E, slušali smo svašta o Lampeduzi, međutim nismo čuli nikakve činjenice, čak niti u ovom programu za 2014. Mislim da nam treba jedna konkretna strategija, stvarna strategija kako bismo se nosili s posljedicama tragedije kakva je kao što je bila ona na Lampeduzi. Međutim, što se tiče bankarskog sustava imam jedno pitanje. Što komisija želi reći o stvarnoj situaciji u, e, s njemačkim bankama, zato što svi znamo da kod njemačkih banaka imamo probleme sa poreznim utočištima, poreznim rajevima, znamo da, je, da su bili problemi sa državnim potporama, pogotovo u regionalnim bankama, došlo je do velikih gubitaka, do, do novca koji se odljevao u porezne rajeve. I mislim da trebamo bolj, veću transparentnost u ovoj situaciji. Možda biste nam trebali nešto reći o toj temi. Govorili smo također o većoj učinkovitosti. Međutim, pogledajte Sardiniju. Imali su nedavno velike poplave međutim naprosto nisu imali potrebnu infrastrukturu kako bi omogućili neku pomoć. Čini mi se da je talijanska, da se talijanska vlada prema Sardini odnosi praktički kao prema nekoj koloniji. I mislim da Sardinija zapravo ima pravo što traži izvisnu e, stupanj neovisnosti. E, isto tako ima i drugih regija koje države članice tretiraju kao da su im kolonije. Sredinije u ovom trenutku mislim da treba veliku pomoć, puno solidarnosti, ali nešto opipljivo, neki konkretan sustav. Mislim da bismo zato trebali pogledati e, koje bi to trebale odgovornosti biti uključujući političku odgovornost Europskog parlamenta. Hvala vam lijepa. Sada više nemamo vremena. I još jednom ćemo se obratiti potpredsjedniku komisije da odgovori na sve ovo što smo čuli od strane različitih klubova zastupnika. Gospodine Ševković, vi imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Također bih htio zahvaliti svim, svim uvaženim zastupnicima koji su uvidjeli ozbiljnost i strukturu komisijnog programa za 2014. Siguran sam da to nije bio, e, uvjeravam vas da nije bilo jednostavno postaviti ove prioritete jer smo imali nekoliko stotina prijedloga između kojih smo morali odabrati vrlo jasno koji su nam najvažniji prioriteti i na kraju smo ih odabrali 26. Zato smo se potrudili usredotočiti se u ovom preostalom vremenu na to da pokušamo raditi na ovim prijedlozima koji mogu donijeti najveću dodanu vrijednost Europskoj uniji i koji na najbolji način mogu doprinijeti gospodarskom rastu stvaranju radnih mjesta u Europi. Kao što ćete vidjeti iz naših e, priloga, po prvi puta smo ovdje uključili e, vrlo jasan e, dio o refitu. Dakle, smanjujemo e, administrativno opterećenje. A isto tako vidjet ćete i prijedlog nekih direktiva i uredbi za koje smo predložili da se ukinu u sljedećem razdoblju. I smatram da je ovo model kojega će komisija slijediti i u budućnosti. Gospodin Duff je spomenuo potrebu za boljim programiranjem za budućnosti. i moram reći da njegova, e, njegova primjedba zapravo odražava raspravu koju, smo juč, koju sam jučer imao sa vanjskim, e, ministrima vanjskih poslova jer smo zaključili da ako želite biti učinkoviti morate odnosno mi moramo poraditi na programiranju, na planiranju kako bi rad naših radnih skupina u vijeću kao i bi u skladu sa radom komisije i parlament, parlamentom. Dakle, naše prioriteti se kreću otprilike istom brzinom, odnosno bi se trebali kretati e, paralelno. Također neki ministri su izjavili da bi nakon sljedećih parlamentarnih izbora trebali sjesti za stol zajedno sa sve tri institucije i pogledati okvirni ugovor kojega smo potpisali između parlamenta i komisije i početi također rad na, u sporazumu koji bi uključio i vijeće naravno jer bi to nam omogućilo puno bolje, bolje planiranje i veću učinkovitost u budućnosti. Naravno, uvjeravam vas da će za komisiju jako biti važno slijediti prave metode i poštovanje prava komisije. Gospodin Sajer je također spomenuo važnost industrije, industrializacije uvjeravam ga da će u siječnju komisija izdati odgovarajuću komunikaciju i analizu e, najvećih e, pokretača cijena energenata jer vidjeli smo u zadnje vrijeme da je to jako važan, te cijene su važan e, čimbenik za konkurentnost europske ekonomije i zato mislim da bismo trebali imati obje komunikacije istovremeno kako bismo mogli doći do odgovarajućih mjera. Gospodin Guerrero je, Gerero je s pravom e, spomenuo da je ključni problem Europske unije nezaposlenost. Znamo da ako želimo se uhvatiti u koštac s tim problemom trebamo bolji, čvrš, snažniji rast. E, također jasno nam je da se stvaranje radnih mjesta kasni po pola godine godinu za ekonomskim rastom i zato bi nam to trebala biti, trebao biti glavni prioritet. Ja vas uvjeravam da ćemo učiniti sve što možemo da motiviramo države članice u pogledu ove E, scheme za jamstvo za zapošljenje mladih je pogotovo one države u kojem, koje imaju veliki postotak nezaposlenosti među mladima kako bi mogli u, najboljem, u najboljoj mjeri iskoristiti sredstva iz europskih fondova. Komisija će biti spremna, a vjerujem i ostali. I na kraju e, gospodin Paksas je spominjao o, o porezno opterećenje za zapošljavanje. E, kao što možete vidjeti, mi smo savjetovali mnoge države članice da napuste sustav previsokog oporezivanja jer vrlo, vrlo često tako visoki porezi spriječavaju, onemogućavaju mobilnost radne snage i mislim da bi ovdje trebala jedna opća akcija djelovanje za podržavanje ovih politika Hvala vam lijepa što ste naglasili važnost e, administrativnog opterećenja kao i e, propisa u tome smislu. Ovdje možemo u svakom slučaju pokazati dodatnu vrijednost Europske unije. Kao što sam jučer rekao ministrima i kao što smo već mnogo puta ovdje u ovom domu e, govorili, to mora biti zajednički trud, zajednički napor Naravno, nakon toga taj prijedlog e, moraju odobriti ostala tijela, međutim, prije svega, e, oni moraju biti na pravilan način prenesene na, na nacionalnu razinu, jer u protivnom e, dolazi do, do teškog provođenja evropskog, za, evropskih zakona. Um, uložit ćemo puno energije, redovito ćemo vas izvještavati i također ćemo ocjenjivati trud svake države članice, dakle njihov napredak, e, vrstu aktivnosti i napora kojeg su uložili u smanjivanje administrativnog opterećenja na nacionalnoj razini i nadamo se da će iz toga proizaći jedna zdrava konkurencija koja će rezultirati pravim napretkom na europskoj razini i na nacionalnoj razini, nadajmo se u sljedećih godinu dana. Gospodin Borđezi je također spomenuo tragediju u Lampeduzi. Htio bih mu reći da je radna skupina na za Mediteran puno na tome radila. Uskoro će e, nam e, podastriti rezultate, odnosno početkom listopada su već predložili e, neke predloge za djelovanje. Nadam se da će... I na kraju što se tiče pregovora između Europske unije i SAD-a, znamo kako su ti pregovori jako važni, e, znamo Znamo da bi to moglo biti 119 e, milijardi eura dodatno BDP u Europske unije, što bi moglo biti korisno za e, postizanje novih viših standarda, novih proizvoda, novih tehnologija i znam da je jako važno braniti europske prioritete i pregovarati u vrlo ambicioznom smislu. I to je upravo ono što mi i činimo, zato što je naš prioritet e, dobiti najbolje moguće rješenje za europske građane i za europske tvrtke. Hvala vam lijepa. Hvala potpredsjedniče Šepković. Ne bih htio da zaključim sastanak, a da ne iskažem svoje zadovoljstvo vezano uz našu suradnju. Sada nam predstoje izbori i svi znamo da u takvoj situaciji uvijek imamo nekog ministra koji će doći u parlament, a netko drugi će doći u komisiju. Ja se radujem dolasku novih ministara i vjerujem da će oni biti u mogućnosti raditi sa jednakom razinom entuzijazma kao i mi na temelju metode zajednice i međuvladine metode a to su osnove našeg rada. Mislim da s time možemo zaključiti raspravu. Samo trenutak, nećemo imati postupak spontanog javljanja za riječ. Gospodine Žado, je li to pitanje pridržavanja poslovnika? Da, to je pitanje pridržavanja poslovnika. Potpredsjednik komisije je spomenuo suradnju između komisije parlamenta. Ja sam postavio pitanje o transparentnosti pregovora i nisam dobio odgovor volio bih da dobijemo odgovor od komisije. Mislim da je to i cilj e, ovog postupka. Gospodine Žado, potpredsjednik komisije je dao odgovor u e, skladu sa svojom procjenom situacije. Mi možemo biti više ili manje zadovoljni njegovim odgovorima, no mislim da bismo trebali postupiti na sljedeći način. Sada ćemo prekinuti s radom na trenutak i onda ćemo nastaviti u 12.30 kada ćemo imati glasovanje. Nadam se da ćete svi doći u 12 sati jer ćemo imati svečanu dodjelu nagrade Saharov. Je li gospođo je li to isto tako pitanje pridržavanja poslovnika? da u tjednu kad e, Hrvatska komemorira Vukovar imamo posjet na galeriji 29 veterana Domovinskog rata iz Hrvatske pa bi molila da ih svi zajedno pozdravimo. Hvala lijepo. naturalmente... Draga kolegice, neki od vas već znaju da sam ja imao tu čast da sam posjetio Vukovar. Mi smo vidjeli kako je obnovljena e, zgrada radnika. Bio sam nazočan na tome i osobno osjećam tjesnu vezu sa Vukovarom. Zato mi je iznimno drago da predsjedam ovom raspravom kada imamo tako uvažene uzvanike. Sada ćemo prekinuti s radom do 12 sati, a nakon toga nastavljamo u 12.30 e, i tada imamo glasovanje. Hvala.